biti sa sastankom. Dakle, e, e, već smo e, završili četiri točke dnevnog reda. Evo sad smo na četvrte točki dnevnog reda.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 dragi kolege. Želim početi sa četvrtom točkom dnevnog reda, glasovanje. Molim vas stavite svoje kartice u e, ove strojeve da možemo provjeriti e, rade li vam e, kartice, vrijedili Glasovanje je otvoreno sada isprobavamo sposobnost za glasovanje. Radi, dobro. Želim vas obavijestiti da e, imamo ove nove strojeve. Nijedna politička, politički klub za sada nije zlorabio. Dakle, e, počinjemo sa uspostavom mehanizama Europske unije o, o demokraciji, vladavini prava i temeljnim pravima. Tko je za protiv e, suzdržan, usvojen je kompromis A. Imamo prvi dio, tko je za prvi dio, protiv suzdržani, usvojeno, drugi dio za protiv suzdržani, usvojen Idemo na amandman 10. koji je za? 10. Za? Protiv? E, što se kaže da provjerimo, ali moramo, možemo provjeriti amandman 10. Usvojenje. Lika, mislila sam da samo vi glasujete za, a vidjeli smo da vas mnogo ljudi podržava 11, amandman 11, tko je za? Tko je protiv? Evo, ponovo ćemo provjeriti jer nije jasno, amandman 11, provjeravamo glasovanje, glasovanje je otvoreno. Zatvoramo glasovanje. Usvojenje, amandman 12, tko je za? 12 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 13 za, protiv. Mislim da je usvojen s istom većinom, ali možemo provjeriti 13. Glasovanje je zatvoreno. 10 prema 9, nije tako očito. Kompromis B, tko je za, tko je za protiv suzdržan je usvojen. A sada idemo na amandman 18. Drugi dio amandmana 18 koji je za jer e, prvi je obuhvaćen kompromisom B. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan je odbijen. Idemo na kompromis C. Tko je za? C je za, protiv, e, suzdržan je usvojen. Kompromis D. Tko je za? Protiv? Suzdržan je usvojen. Idemo na amandman 38. To je sljedeća stranica. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržan i odbijen. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržan je odbijen. 40 koje je za, protiv, e, suzdržani odbijeni, 41 za, protiv, provjerit ćemo 41, glasovanje je otvoreno, glasovanje je zatvoreno, odbijen je. Da, sada dakle idemo na kompromis E, tko je za, protiv, suzdržani, usvojen, amandman 46, tko je za, protiv, je usvojen. 47 za, protiv, provjerit ćemo 47, glasovanje je otvoreno, zatvoreno i odbijen je 9 prema 9. Idemo na kompromis F, tko je za, u dva dijela. Prvi dio o kompromisu F, tko je za, još ne znamo, počekat ćemo. F za, protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio za, protiv, suzdržani, isto tako usvojen. man. Dobro, provjerit ćemo drugi dio. Drugi dio kompromisa. Zatvoreno. Ha. Ha, ha, evo. Dobro, u redu je. Sada idemo na amandman 51. Idemo na drugi dio amandmana 51. Tko je za? Protiv? suzdržani, dragi kolege, zeleni kolege, e, prihvaćate to ove ovaj puta, odbijeno je. 55, tko je za, protiv, ponavljam, tko je za, protiv, suzdržani, jasno da je usvojen, 57 za, protiv, suzdržani, mislim da je odbijen, 58, tko je za, protiv, suzdržani odbijen, 59 za, protiv, suzdržani odbijen, 62 za, protiv, suzdržani odbijen, 63 je brisan, 63, tko je za, protiv, odbijen je. 65, tko je za, protiv, suzdržan i odbijen, 66 za, protiv, suzdržan i odbijen, 67 za, protiv, suzdržan i odbijen, kompromis G e, za, e, protiv, suzdržan i usvojen, amandman 70, tko je za, protiv, suzdržan i odbijen, 71 za, protiv, suzdržan i odbijen, 72 za, Provjerit ćemo 72, glasovanje otvoreno, zatvoreno, mm, usvojenje 10 prema 8. 73 za, protiv, suzdržani usvojen, kompromis H za, protiv, suzdržani usvojen, 78 za, Provjerit ćemo 78, glasovanje otvoreno. E, dvoje ljudi ne glasuje, da, zatvoreno. Odbijanje, 9 e, prema 10, 80 za, provjerit ćemo ponovo 80, neizvjesno je. Usvojen 10 prema 9, 81 za, protiv, suzdržani, usvojen. I e, završno glasovanje, obavit ćemo ga elektronskim putem. Glasovanje je otvoreno. Ne, ne. Evo, s takvim tajništvom moram raditi. Ali ljudi ne glasuju. Dvije trećine. Sada glasujem elektronskim putem. nešto e, ne funkcionira, ako nešto ne funkcionira, radite, morate pritisnuti e, dugme, gumb. Dobro, sad su svi glasovali, dobro, možemo zatvoriti. Usvojeno 13 naprema 3. Pa sada dakle možemo prijeći na drugo glasovanje. Sada idemo na praćenje primjene prava Unije, godišnje izvješće za 2014. Kompromis A, tko je za? A protiv. Dakle, moramo provjeriti. Kompromis A. Da, da, e, budući se radi o kompromisu, želim vidjeti. Mislim da je bilo jasno, ali to je bolje provjeriti. Dakle, odbijanje. 7 prema 12. Što ćemo sad napraviti? Sve amandmane. Amandman 1, tko je za, protiv, suzdržan i odbijen. 2, amandman 2, tko je za, protiv, suzdržan i usvojen. Amandman 3, oprostite, idemo na 4, ne, 3, 3. Tko je za, protiv, provjerit ćemo 3. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvojen Amandman četiri Tko je za? Protiv. Suzdržan je usvojen. Amandman pet Za. Protiv. Suzdržan je odbijen. sad idemo amandman šest Tko je za? Protiv. Suzdržan je usvojen. Amandman sedam Za. Protiv. Suzdržan je usvojen. Amandman osam Tko je za? Protiv. Provjerit ćemo amandman osam Glasovanje je otvoreno, zatvoreno, usvojen je Amandman 9, ko je za? Protiv, suzdržan i usvojen. Amandman 10, ko je za? Protiv, suzdržan i usvojen. 11, za? Protiv, suzdržan i odbijen. 12, za? Protiv, suzdržan i usvojen. 13, za? Protiv, provjerit ćemo. 13, glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbijen je 9 prema 10. Amandman 14 koji je za, protiv, suzdržan i usvojen. 16 za. Ne, ne, ove pade smo usvojili 14, dakle idemo odmah na 16. Za, protiv, suzdržan i odbijen. 17 Imamo dva dijela. Prvi dio e, amandmana 17 tko je za, protiv, suzdržan i odbijen. Drugi dio tko je za, protiv. Provjerit ćemo drugi dio 17. Glasovanje otvoreno. E, zatvoreno. Odbijen je. 18. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo i 18. Glasovanje je zatvoreno. Usvojenje. Hvala predsjedavajući. Htio sam ipak reći par riječi prije konačnog glasanja. Naš politički klub odlučio glasati protiv ovog mišljenja zato što e, mi e, smo odlučili da glasamo protiv svakog mišljenja ili izvješća koji dolaze iz kluba zastupnika gospođe Marine Le Pen. I e, to moram reći otvoreno, dakle tako ćemo uvijek postupiti, to otvoreno kažem ovdje na ovom sastanku i odboru. Kao prvo ih e, skoristio bi priliku da se zahvalim tajništvu na suradnju proteklih tjedan e, e, ne, da možda govorim engleskim, neka gospodin Preda kaže kojim se jezikom služim. Nemate ništa protiv da govorim nizozemske gospodine Preda. Imate li što protiv? E, ako govorim nizozemskim dobro, e, ja ću govoriti e, nizozemski. Inače se nisam htio javiti za riječ, ali htio bih se sada zahvaliti tajništvu na suradnji. Gospodine Preda, htio bih vas upozoriti. Ne vjerujem da se u odboru ne može reći da nisam bio spreman na kompromise. E, mislim e, da na osnovu teksta kojeg smo imali u njemu nije bilo ništa kontroverznoga i ništa nije bilo e, što je bilo u suprotnosti sa idejom da možemo e, ovdje dobiti prihvatljivo izvješće. Ovo što kolega predah pokazuje da mene poznaje i e, ovo kako je on postupio imat će implikacija za budućnost rada moga kluba u ovom parlamentu budućnosti. Hvala. Hvala Majte do sad nismo imali problema s ovim izvješćem u ovom odboru i e, mislim e, da ne bi trebalo pretjerivati e, ponašanje kolega bilo je korektno i mislim da smo dobro surađivali i ne mogu prihvatiti ovo što je ovdje rečeno ako u ovom odboru se ovako se postupa. Ja ću potpisati ovo što je u ovom izvješću. I, e, e, ja sam živjela tri godine pod e, policijskom e, zaštitom i znam dobro što je ekstremizam i čemu su e, oni skloni, ali ne vidim razloga zašto bi se ovo ne bi usvojilo i gospođo predsjedavajuća htjela bih e, reći da e, se ovdje radi e, o tome da se od muhe rade slona mi imamo posla sa klubom koji zastupa rasističke i ekstremno desničarske stavove i e, mi ćemo se e, protiv toga boriti. I ono što je ovdje bitno za ovaj odbor jest e, da ovaj klub jasno kaže da želi uništiti Evropsku uniju, a mi, naš klub, mi smo proevropski orijentirani i želimo ovim glasovanjem pokazati da se zalažemo za Europu i to sasvim jasno skazati. Hvala.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 za e, KR. Mi e, se e, kao demokratski izabrani predstavnici ne slažemo. Ja smatram da su neka stajališta Front Nacionala zaista grozna, o tome se slažemo, ali ako počnemo ovako djelovati i postupati prema izvjestiteljima, onda nećemo moći surađivati sa mnogima, ne samo s ljudima iz NF-a, već i iz drugih klubova. E, moram reći e, da ovakva primjedba u ovom trenutku nakon što je ovaj odbor tjednima radio na ovom izvješću je malo djetinjasto imamo koordinatori iz SID-a i koordinatori iz EPP-a koji su odobrili da gospodin Anemans bude izvjestitelj za ovo izvješće. Zašto nam tada nisu rekli e, da će posljedica takve odluke biti njihov glas protiv e, e, oprostite dopustite da završim iz, ovako ispada a da je odbor za ustavna pitanja djetinja ste u očima svih ostalih u ovome domu. Teri, izvolite. Ne, ja se neću uvaljivati u ideološku raspravu. Mi ćemo glasovati protiv jer naša madman 16 nije prihvaćen da, da, to je vaš amandman. Dobro. Za eh, GUE, Barbara Spinelli, izvolite. Evo što ja želim reći. U osnovi i ja se slažem da glasamo protiv, naročito na plenarnoj sjednici da glasamo dakle protiv e NF-a na plenarnoj. Međutim, kada raspravljamo o izvješću i kada su izvjestitelji u sjeni s e, se dogovorili oko nekim aspektima i izvješća, odnosno mišljenja, onda mi se stvarno čude, čini čudnim da nešto ne prihvaćamo zato što ga je netko zbog osobe koja ga je predložila, odnosno kluba. Moj e, klub će glasati protiv ili barem i ja ću glasati protiv zato što prevelik broj naših amandmana nije prošao. Hvala. Ako nitko se dalje ne želi javiti za riječ, e, idemo dalje na glasovanje, idemo e, glasovati elektronski, ako nitko drugi ne želi se više javljati za riječ. The vote closed. Glasovanje je zatvoreno odbijeno 15 naspram 4. E, ja sam glasovala za. Ja sam e, htjela e, objasniti. Ja kao predsjedavajuća zastupa malo drugčiji interes i zato sam glasovala za odobranje ovog izvješća. Izgubili smo ga i nije e, prihvaćeno, gotovi smo. A ovo je bilo posljednje izvješće o kojem smo glasovali. Drage kolege, uh, možemo li početi odmah e, sa e, sastankom koordinatora e, imamo veliki popis izvjestitelja, a vremena je malo. Svi oni koji ne prisustuju sastanku koordinatora